Na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 O signor presidente. Predsjednik. Dobar večer. Zasjedanje se nastavlja kako bismo vam saopćili rezultate trećeg kruga glasovanja koji su sljedeći. E, otvaranje pravosudnog eh, istražnog postupka protiv primjera Češke republike zbog zloporabe sredstava EU-a i potencijalnog sukoba interesa usvaja se. Nakon toga inicijativa o bankovnoj uniji usvaja se. Smjernice za proračun za 2021. godinu usvaja se. Istočno partnerstvo usvaja se. Inicijativa o Zapadnom Balkanu usvojena. Turizam i promet u 2020. godini usvaja se. Administrativna suradnja u području opozrezivanja produljenje određenih rokova zbog pandemije bolesti COVID-19 usvojeno. EPFRR usvaja se. Europska građanska inicijativa usvaja se. Vraćanje u e, E, odbor vezano uz Europsku građansku inicijativu usvaja se. Inicijativa vezano uz manifestacije protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda usvaja se inicijativa o zakonu nacionalnoj sigurnosti Narodne republike Kine za Hong Kong i potrebi za tim da je ubrani visok stupanj autonomije Hong Konga usvaja se. Situacija u šengenskom području nakon izbijanja bolesti COVID-19 usvojeno. I na kraju, europska zaštita prekograničnih i sezonskih radnika u kontekstu krize uzrokovana bolešću COVID-19 usvojeno. Ovo su rezultati trećeg i zadnjeg e, glasovanja danas. Detalji e, glasovanja su na ekranu, a rezultati će biti objavljeni. znači 17, 16 i 18. Zapisnik će biti predstavljeni u parlamentu na sljedećoj sjednici parlamenta. Ako nema prigovora, onda će rezolucije koje će biti usvojene na toj sjednici biti usvojene od strane e, tijela koje se spominju. Vidim da nema prigovora. Time se E, ova sjednica Europskog parlamenta e, završava i prekida. Hvala.